za prevoditelje od strane uprave parlamenta. Žao nam je što zbog toga neće biti prekovremenoga i zahvaljujemo na razumijevanju. Hvala. predlažem da krenemo sa izvanrednim sastankom danas. Stevens će nam se pridružiti. E, čekala, mislili smo joj čekati, ali vjerojatno je negdje malo zaglavila. Pet minuta. U svakom slučaju, e, ovako ili onako, mi ćemo krenuti. Tako da dobro jutro svima i hvala svima na tome što ste nam se priključili u ovoj e, posljednjoj Strasburškoj sjednici. Da krenemo sa dnevnim redom koji je prilično poseban. No u svakom slučaju krenut ćemo sa prvom točkom usvajanjem e, dnevnog reda. Imali netko prigovor? Nakon nitko nema ništa za prigovoriti. Dnevni red je usvojen. Sada možemo preći na najve predsjedatelja. E, tijekom posljednjeg sastanka 19. E, lipnja koordinatori su dogovorili niz stvari. Prije svega e, pozvati gospodina Günthera Oettingera, povjerenika za proračun i kadrovske resurse i gospodina Živde Kekovra Dakle, koordinatora za borbu protiv terorizma na naš odbor, sastanak odbora protiv terorizma 11. 6. Eh, to je sljedeći tjedan. Zahvaljujem eh, tajništvu na tome što je učinkovno. 11.7. naravno. Hvala eh, Dakle, na tome i koordinatori su odlučili e, održati javno, javno zasjedanje o zaštitu ključne infrastrukture u srpnju sljedećeg tjedna u Briselu, te također gospodina Juliana Kinga e, na izvanredni sastanak odbora za borbu protiv terorizma e, u rujnu, odnosno 18. Eh, rujna. Te će se raditi na raspodjeli mjesta u eh, izaslanstvu. Eh, radi se o misiji sljedećeg tjedna 12. koja kreće iz Brisela. Ako nemate detalje toga, to će još doći. No, dakle, ako se sa svime slažem, možemo prijeći na prvu konkretnu stvar našeg sastanka, a odnosi se na preporuke posebnog odbora za terorizam sa evaluacijom nacrta izvješća. Dakle, uvažene kolege, izvješće je dostupno od jučer na svim jezicima. i dostavljeno je svim zastupnicima pa predlažem eh, da krenemo odmah eh, sa suizvjestiteljima gospođom eh, Holmer i gospođom Stevens koja će prezentirati izvješće. Helga, vjerujem da će doći, ali evo Monika Homer može krenuti. I Pozivam vas također da e, postupimo dakle, na sljedeći način. Postupak je sljedeći. Nakon prezentacije dviju su izvjestiteljice, zatim izvjestitelji u sjeni koji će govoriti. E, prvo Katarina Kanići za SED, zatim gospođa Majte Paga za Ortunda za ALDE, gospođa Eva Đoli za Zelene, gospođa Kristin Veržija za GUE, gospođa ali ne gospodin e, Dominik Mahtan koji možda nije ovdje, ali će doći za NF. Te nakon e, toga ćemo dati riječ gospodinu onaj Onaj e, zamjeniku glavnog direktora e, DJ Homa, koji će reći koje mišljenje komisije na nacrt izvješća, a zatim ćemo u preostalom e, vremenu prijeći na pitanja i odgovore. E, i to na načelu catch the slobodnog javljanja za riječ. Ako se slažete, dajem riječ Moniki Holmer. Monika, izvolite. Zahvaljujem, uvaženi kolege. Vjerujem da možda nima problema ljudi ući u parlament. Ja sam is također stala dvadesetak minuta pred parlamentom, nisam jednostavno mogla ući. E, Nadam se da Helga nije tamo negdje zaglavila jer su sve sporene ulice zapriječene pa se nadam eto da će se ona uspjeti probiti i doći uskoro. Dakle, evo, za početak e, želim reći da smo proveli puno radno intenzivnih mjeseci zajedno. Također, da kao izvjestiteljice smo pokušale e, prikazati sve ono što smo e, vodili e, u svim misijama do sada, u raspravama sa zemljama članicama, na misijama tako dalje, u cijelom spektru sa cijelom nizom stručnjaka. Pokušali smo to nekako svesti na razuman zajednički nazivnik i vjerujem da svi kolege i kolegice koji su radili s nama su primijetili koliko je ova tema široka i koliko e, ove višeslojne moraju biti ovakve mjere kako bi se uspješno moglo boriti protiv izazova koji su pred nama. Ali evo, e, Helga se probila. E, pa za početak zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni na doista odličnoj suradnji, također sa koordinatorima posebice odličnoj suradnji e, tajništva odbora TER koji također e, je radio pod vremenskim pritiskom i doista moram reći predsjednice da smo imali devet mjeseci da, e, u kojima smo zapravo uopće išta mogli napraviti u tih devet mjeseci. mislim da zahvatiti ovako široki spektar nije toliko jasno. Dakle, evo molim za razumijevanje koje nam je iskazalo i također ako stručnjaci žele ili e, nešto reći o ovim saslušanjima, ali tako svakako to ćemo prihvatiti. U svakom slučaju, hvala, to je sve bilo jako korisno u našem radu. Odmah na početku želim reći da smo evo malo podijele Helga i ja raz ovaj, e, današnju prezentaciju, pa recimo nešto o ocjeni rizika threat assessment. Znači, kod svih sigurnosnih tijela, vlada, stručnjaka, nevladnih udruga i tako dalje smo se raspitivali o tome postoji li osim onoga što sada vidimo u javnosti e, po pitanju e, e, terorističkog djelovanja E, e, odnosno terorističkog djelovanja koje je kao Al-Qaida, postoji li e, još neko drugo globalno pokret teroristički koji nam još nije poznat ili prijetnja. Odgovor je da se radi o pojedinačnim ispadima ljevih ili desnih ekstremista ili separatista, ali ne neka šira europski ili globalni pokret koji bi mogao biti ravnopravan drugim terorističkim djelovanjima te razina ili koji bi se u to mogao razviti. Ali ovaj islamistički teror, treba reći, se također odražavaju događanje na političkoj razini i neko djelovanje, to djelovanje, protudjelovanje se nekako smatra i moralno opravdanom Znači to je jedna od ključnih tema. Prije svega bavili smo se također i pitanjem u kojem mjeru, u kojoj mjeri zemlje članice imaju odgovarajuće e, zakonodavne akte, kako su ih proveli i moramo utvrditi da tu postoje određeni deficiti i različita razumijevanja i shvaćanja pa čak i nekog okljevanja, a koji se djelomično može svesti na to da recimo u području sigurnosti, ako su neke zemlje članice smatraju da su manje pogođene, onda manje stavljaju podataka u baze podataka, kad ima recimo i manje iskustva s tim spektrom, onda i zakonodavna provedba bude više rudimentarne prirode, znači Stoga toga gledišta je naš jedan od težišta bio da mi želimo da se europsko pravo konzekventno prenosi u domaće zakonodavstvo, a ako ne, onda Europska komisija također treba poduzeti sve odgovarajuće mjere za odgovarajuću provedbu, jer ništa nije gore od jednog ovakvog Eh, zakrpanog eh, ove jednog sveokupne slike pune zakrpa koja bi trebala služiti razmjena informacija. Nadalje, razmjena informacija i bilo jedno pitanje, tu smo utvrdili da postoje različiti postupci E, također i dalje postoje određena tehnička, pravna i možda i činjenični problemi. Pod činjeničnim, mislim kadrovske i financijske prirode, nedovoljni resursi ili recimo nedovoljno obrazovano osoblje. Naime, standard ovdje u zemljama članicama se znatno razlikuje, a težište u zemljama članicama također su znatno različite. Što se pak tiče razmjene informacija, e, u ovom izvješću e, se puno govori o konkretnom tehničkom području kao i o problematičnom području, samoj problematici i pravnom području. Često smo raspravljali o tome kako ćemo postupiti sa sljedećom stvari, naime time što zemlje članice imaju različite pravne okvire a iz njih bi trebao proizaći razmjena informacija. Recimo, e, pitanje minimalnog trajanja čuvanja podataka gdje trenutno ne postoji e, europski propisi, golem je raspon e, između zemalja članica u primjeni u tome. Znači zapravo ono što onda imamo kao temelj suradnje je priličan problem jer postoji znatno različito razumijevanje toga između zemalja članica. I ne bih sada ulazila u de, pojedinačne detalje, no e, svakako ću e, pod svakom točkom rada pojasniti o čemu se radi i kako to pojasniti. Uvijek se govori o tome zašto se recimo informacije ne razmjenjuju ili se podaci ne razmjenjuju koji zapravo bi se mogli i trebali razmjenjivati automatski. Postoji prijedlog za automatsku razmjenu podataka ali iz različitih razloga onda zemlje članice to koče jer to u ovom e, trenutku možda e, nema ili validiranih podataka ili tako. Znači to je na engleskom bi bilo information exchange by default, e, znači automatska razmjena podataka jer kad već imamo europski pravni okvir prema kojemu određene informacije trebaju se razmjenjivati, i postoji pravna obveza za takvu razmjenu podataka, onda bi kod takvih podataka koje se mogu automatski razmjenjivati, onda bi se to trebalo i činiti ako već postoje. I pozdravljamo Helga Stevens i također i prijedloge za interoperabilnost, centralizirane informacijske sustave kao prvi važan korak, ali Postoje onda i naravno uvijek e, ovo pitanje kakav je odnos prema nacionalnim bazama podataka i koji koraci još trebaju za proslijediti u budućnosti, pa molimo evo komisiju da se možda s time više treba pozabaviti, jer moramo pokušati iz e, ovog nekakvog e, zakrpanog a, okvira koji se sastoji od e, raznih e, tijela i raznih e, pravnih okvira da se prvo prikupljanjem informacija stvori određena slika Recimo neka sama informacija sama po sebi može se činiti nedužnom, ali u širem kontekstu odjednom se može prepoznati uzorak i širi kontekst. Znači Okupljanje informacija relevantne vrste je nešto što je nužno i nužno je također da Europol e, doista postaje ovakav jedan informacijski e, također e, da postane jedno središnje mjesto za razmjenu informacija i da utvrđuje podatke koje smo međusobno otvorili. Također Bavili smo se i pitanjem e, radikalizacije i ne bi sad ulazila u sve te mjere zasebno, no po Helginom i mojem mišljenju, a i nadam se da e, e, ovdje se može ići u smjeru jednog kompendija mjera od mjera društvene integracije pa do na kraju i represivnih mjera ako E, neko ozbiljno e, širi mržnju ili mržnju protiv žena ili protivljenje europskim e, temeljnim vrijednostima ili tvrdi da je Europska pomelja o temeljnim vrijednostima nevažeća ili tako ili ili širi takve doktrine u e, pokušava to infiltrirati u muslimanske recimo zajednice. To smo također e, povezali i sa financiranjem izvana gdje smo morali utvrditi kod analize da postoji veliki vahabitski utjecaj i e, pokušaj da se financijskim sredstvima od strane vrlo radikalnih i djelomično ekstremnih organizacija, ekstremističkih organizacija, čak fundamentalističko ekstremistički, e, u kojima recimo bogate obitelji iz određenih trećih zemalja financiraju e, aktivnosti ne samo u EU, uniji, znači ugledne, nego čak i neke ugledne institucije, institucije, recimo sve sveučilišta, e, neka su nam dala informacije o tome. E, mislim, mogli smo nešto samo rudimentarno obraditi jer je to bilo jedno široko polje koje smo imali za obradu, ali postoji cijeli niz financiranja iz obrazovnih institucija i prema institucijama E, zatim e, financiranja imama ili džamija i drugih e, širenja radikalnog materijala na internetu. To još nije terorizam ili propaganda terora, nego u, jedna, ovako, u jednom sivom području povrede povelje o temeljnim pravima kao jedan e, priprema za kao teroristima terorističko djelovanje, ali još u sivom području zakonski. E, tako da postoji taj razvoj koji je prikazan i koji smo djelomično obradili. I na kraju još jedna stvar koju sam htjela reći, kao posljednju stvar je tema žrtava terorističkih napada. E, posebice me se dojmio posjet Španjolskoj, vjerojatno i kolege, jer tamo temeljem dugogodišnjih iskustava, e, teških iskustava u Španjolskoj e, i e, ovog iz takvog iskustva je vrlo dobro postupanje sa žrtvama i status žrtava je tamo puno drugačiji nego u drugim zemljama članicama. Oni doista imaju vlastite organizacije E, također su donekle priznati na znanstvenoj razini i e, povezani u sve mjere i E, također su e, partneri za razgovor. To je nešto što također treba reći jer mislim da e, žrtva terorizma ne smije dva puta postati žrtva time što se poslije viktimizira nakon napada također smatra sudionikom postupka. I drugo, ne bi smjeli e, moljakati za pomoć niti pravno, niti socijalno, niti e, po pitanju da budu saslušani nego se doista treba založiti da se pokrene proces u kojemu će žrtve biti stvarni partneri koji E, će dobiti punu naknadu za ono što im se dogodilo, a da za to bude odgovorna država jer smatram da Terorizam se ne događa ljudima zato što su nešto krivo napravili ili su ili je to emocionalni sukob između ljudi, to nego se radi o napadu na državu, na naše svjetove vrijednosti, a, a žrtve su zapravo slučajne žrtve. I zato tu također konkretne mjere za poboljšanje mjera za pomoć žrtvama terorističkih napada i terora. I također imamo posebnu želju ovdje još od Katarine da se E, napravio jedan klaster sa temeljnim pravima gdje e, smo upisali kao obvezujuću cijelu povelju o temeljnim pravima i e, to sam još htjela zajedno s, nam, s vama napraviti da se kaže jasno um, na, što se nas tiče ključna je cijela povelja o ljudskim pravima od prve do zadnje točke nismo tu sad htjeli vaditi ovo ili onu točku ili ovo ili onu stvari iz temelja, povelja o temeljnim pravima no Jednu stvar eh, smo posebice eh, istaknuli da je naj, najteža povreda načina života eh, i to je evo još nešto što sam htjela dodati i zahvaliti Helgi na odličnoj suradnji i dati joj riječ evo ako dopušta predsjedateljica. Zahvaljujem Monika na tvom izvještaju. Nećemo ništa dalje odgađati, nego dajem riječ Helgi Stevens u izvjestiteljici. Zahvaljujem. Ispričavam se što sam stigla nešto kasnije. Morala sam naime otići na plenarnu sjednicu, tamo sam govorili, govorila o nekim bolesnim problemima osoba e, e. vlak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 u srpnju, e, kolovozu i rujnu 2016. Jedna od još tema koju spominjemo su biometrijski podaci. E, apsolutno je važno da nam sustavi budu interoperabilni e, upravo u pogledu biometrijske informacije kako bi se na vrijeme moglo uočiti ili postati svjestan terorističke namjere, dakle namjere da teroristi uđu u na područje Europske unije prije nego što to doista učine. Zatim bih spomenula projekt SOFIA koji je vrlo važan. Isto tako i operacija Eurofor. Zbog toga e, njih izrijekom spominjemo. Dakle, program Sofija bi se trebao i proširiti e, kako bi se E, mogli, e, kako bi mogli uspješno djelovati na Sardiniji, pogotovo u odnosu na migracijske tokove iz Tunisa. Važno je da se može kontrolirati, na primjer, e, dolazak čamaca, brodova koji stižu najvećim dijelom iz Libije. spominjemo i druge projekte, neke koje se provode u okviru Europola, a u svim slučajevima je izuzetno važno da postoje otvoreni kanali komunikacije i razmjena informacija. Bitno je provođenje skrininga kako bi se e, utvrdilo i pratilo kretanje potencijalnih terorista. Još jedna važna tema je financiranje. neophodno je da imamo e, odgovarajuću e, platformu TST i EPU e kako bismo tim putem mogli razmjenjivati najosjetljivije informacije. Potrebno je razviti odgovarajuće mjere koje će omogućiti komunikaciju među teroristima kako bi se dakle spriječila i odbila bilo kakva takva djelatnost E, jednostavno da se spriječi bilo kakvo terorističko djelovanje, bilo da se planira neka manja ili neka veća e, akcija. Moramo biti u stanju pratiti tijek kapitala. Ono što je do sada učinjeno u tom smislu nije dovoljno. Trebaju nam posebne jedinice i to na nacionalnoj razini koje će poboljšati razmjenu informacija. E, uglavnom su e, SPA e transakcije isključene iz sustava koji sada imamo. Zatim trebamo raspraviti i kako ćemo uspostaviti i povezati te različite sustave. Možda bismo trebali imati hibridni sustav, dakle jedno središnje čvorište koje može komunicirati sa nacionalnim tijelima, nacionalnim agencijama ili ćemo uspostaviti jedan takozvani .net sustav. Direktiva 2008-1.4 eh, eh, eh, nju trebamo ponovo razmotriti s obzirom na e, sustav koji sada imamo, sektorski sustav e, koji se pokazao neučinkovitim. U samoj direktivi moramo imati i odredbe koje će omogućiti e, određenu vrstu, nazovimo ga stres testa, dakle mogućnosti testiranja za E, kritične slučajeve, dakle to nešto što bi se događalo u slučaju nekog terorističkog napada. Moramo imati i kontinuitet u radu sustava e, kako bi bili uspješni u odvraćanju napada. E, Europol i druge službe za provođenje zakona tu imaju vrlo važnu ulogu i vrlo je važno da svi budu integrirani u jednu unutar europsku strukturu. niz terorističkih eh, napada, recimo, pretpostavljamo oko 40% eh, uključuje eksplozive. De reden daarvoor is dat de daders en potentiële terroristen eh, po mom mišljenju vrlo važno da postoji jedan sustav upozoravanja u odnosu na transakcije zabranjenim tvarima Naime, e, te tvari jesu dostupne ljudima, pa je zato vrlo važno i mi stoga to tražimo da se usvoje strože mjere kako bi se odvratile ovakve kupovine, odnosno spriječila mogućnost e, takvih kupovina putem interneta. Isto tako e, treba imati sustav koji će upozoravati e, carinske službe e, kako tvari se ne bi mogle prenijeti preko granice. Govori, postoje dakle različite internetske platforme gdje se može trgovati takvim tvarima i to treba kontrolirati. Kako bismo bili sigurni da se takve tvari koje se danas mogu prodavati, i kupovati preko interneta, e, da to više ne bude slučaj i u buduće. Za to nam je da kako potrebna suradnja i na nacionalnoj razini i na razini cijele Europske unije. Ponovo dolazimo do pitanja financija i presjecanja e, financijskog priljeva i financijskih tokova. I tu je ponovo potrebna suradnja nacionalnih tijela i Europske unije. Sustav EPCR-a tu može odigrati značajnu ulogu. U srpnju 2017. je provedeno jedno istraživanje s obzirom na strahova i zabrinutost građana i 90% ih je izrazilo da su zabrinutost upravo e, u pogledu e, sigurnosti. Potrebna je nova kultura razmjena informacija. Treba razmjenjivati standardne informacije. Znači, ključno je jasno da se priključujemo onome što su upravo predložili moji kolege. Austrijska vlada je nedavno zaključila E, zatvoriti sedam e, e, džamija i iz, izbaciti zemlja neke imame koji su propagirali iz inozemstva dostavljene vrijednosti. Jer slažem se s time, poticati na mržnju i diskriminaciju i teror, takvi ljudi nemaju nikakvog, nemaju mjesta u Europskoj uniji. Znači važno je ne samo eh, štititi prava eh, pojedinaca, nego općenito i eh, boriti se protiv terora i terorizma. Naime, teroristi su često osobe koje, koje nisu poznate policiji. Policija pak mora odraditi svoj posao, a sudovi moraju se tome priključiti ako E, kriminalci imaju dojam e, da postoji e, nekažnjivost, raste opasnost od radikalizacije i napada na populaciju. Doista me zanima što ćete vi sada reći, a moja vrata su naravno uvijek otvorena za dani raspravu s vama. Monike, e, Monike i svim drugim kolegama i predsjedatelju također želim e, e, odličnu zahvaliti na odličnoj konstruktivnoj suradnji. Veselim se i danjem radu nakon ljeta i želim konstruktivno dalje raditi na tekstu koji će onda svi moći poduprijeti. Hvala na pozornosti. Elga Stevens comme co Merci de cette présentation. Hvala. Zahvaljujemo Helgi Stevens u izvjestiteljici. A sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. E, Monika, samo prije toga bi Monika mene što htjela reći. Skoro sam pogrešila ovaj, sa ovom cijelom e, popisom, neke, neke sam stvari e, isključila, ali htjela sam još jednom samo reći e, povjereniku Julianu Kingu se doista najsrdačnije zahvaljujem, a također i svim suradnicima DJ Homa koji su nam dali toliko intenzivnu potporu, kao i Europolu, Eurojustu i sucima koji su E, doista danima i noćima e, e, nam pomagali kada smo ih opsjedali. Hvala gospodinu isto Kerhoferu koji nam je također toliko puta dao um, informacije. Dakle, još jednom hvala svima njima i suradnicima. Hvala ti Monika na ovim dodatnim informacijama. Katarina Kinići ima sada pet minuta. Nadam se da će moći poštovati taj okvir. Hvala. Da, i ja bih na početku željela zahvaliti. E, moje zahvale idu Moniki i Helgi i svima e, koji su radili zajedno s njima, njihovom osoblju. Da kako da ne mogu baš svakog posebno spomenuti, e, ali Zahvaljujem i vama, e, predsjednice i e, cijelom našem tajništvu. Dakle, također želim zahvaliti ljudima izvan e, našeg odbora i izvan parlamenta stručnjacima koji su dali tako snažnu podršku Moniki i Helgi tijekom njihovog rada na ovom važnom dokumentu. E, uspjele su okupiti e, ove vrlo raznolike perspektive, vrlo raznolika stajališta o ovoj temi, a mislim da je to vrlo važno i da na ovome treba upravo raditi tako zajedničkim snagama. Radi se o zaštiti e, naših građana, isto tako o garanciji sloboda. Treba tu uspostaviti jednu ravnotežu, ravnotežu većeg broja različitih elemenata. Jasno nam je da je to važno i e, rekla bih da smo u tome uspjeli radeći upravo na ovom tekstu. Upravo zato imam potrebu e, svima tako zahvaljivati jer od samog početka rada ovog našeg odbora izuzetno dobro e, radimo, dolazimo do konsenzusa u odnosu na razne teme Riziko terorizma je nešto što se nikako ne smije e, podcijeniti i sasvim je jasno da moramo e, učinkovito raditi kad se time bavimo. S obzirom da imamo vrlo ograničeno vrijeme, sada ću pokušati e, se usredotočiti na glavne teme u ovom našem izvješću. Isto tako do sad smo već podnijeli određene amandmane u kojima se bavimo upravo tim temama koje nam se čine najvažnije. U izvješću se daje procjena postojeće prijetnje. Terorizam, kako ga mi definiramo i koji smo dubinski analizirali, e, obuhvaća više od e, džihadističkog djelovanja i džihadističkih e, terorista. Naime, imamo e, i redentu, imamo populističke ko e, djelovanje e, i sve su to mogući e, izvori terorizma. Dakle, oni se možda čine sada manjima, ali ih treba spomenuti, imati na umu. Njima se i govori u izvješćima Europola, pa i u ovom konkretnom tekstu. E, sada vrlo brzo e, prelazim na drugu temu. E, govorimo o razmjeni informacija koja je apsolutno od temeljne važnosti i koja mora imati transnacionalni karakter s obzirom da i ovaj nesretni fenomen kojim se bavimo ima transnacionalni karakter. Monika je već govorila o tome, no dodala bih kako je kako treba posebno i uvijek iznova naglašavati e, interoperabilnost. Neupitno je da e, sve viši standardi u odnosu na privatno zaštitno osobnih podataka e, su nešto što svakako se treba poštivati, a znamo da imamo banke podataka u kojima se pojavljuju i za koje se mogu e, prikupljati podaci e, o potencijalnim teroristima, a vrlo je važno da se do tih podataka može vrlo brzo doći i upravo tu se pojavljuje aspekt e, interoperabilnosti kao izuzetno važan aspekt borbe protiv terorizma. Istovremeno zaštita temeljnih ljudskih prava i drago mi je da je Monika to i uključila u izvješće. Zatim propaganda putem interneta i poticanje nasilja, e, govor mržnje na internetu, također jedna vrlo važna tema. koju moramo pomno razmotriti, e, trebamo analizirati sadržaj tih poruka kako bismo e, bolje razumjeli taj fenomen i pronašli načine e, da ih da podrivamo to djelovanje ukoliko ga baš ne možemo sasvim spriječiti. S time je povezana i tema radikalizacije u zatvorima. Ja sam svoje mišljenje o tome izrazila kroz e, više e, prijedloga amandmana jer i tu imamo zajedno određeno iskustvo i ja sam radila na tome i e, mislim da se treba snažno usredotočiti na povezanost djelovanja u zatvorima i terorističkog djelovanja. Financiranje terorizma e, je tema o kojoj se e, dosta toga reklo u izvješću i danas smo već čuli o tome. Zatim upravljanje e, vanjskim granicama. Tu bi kao prvo zahvalila i tajništvu i predsjedavajući jer na primjer misija u Italiju koja je spomenuta potvrđuje kako smo svjesni potrebe takvog rada i e, tu ćemo dobiti informacije o ulasku e, državljana trećih zemalja e, na teritoriji Europske unije. Znamo da e, se migracijski tokovi povezuju sa infiltriranim e, pojedincima E, infiltriranim teroristima, međutim to su dvije odvojene stvari, dakle treba se, e, ne, smije se miješati e, migracije i terorizam. Kada god govorimo o tome treba jasno reći da govor o migrantima ne podrazumijeva govor o teroristima. Iznova potreba nam je snažna razmjena informacija i interoperabilnost koja će imati ključnu ulogu u bavljanju pitanjima vanjskih granica i presretanjem onih koji se žele tretirati unutar Europske unije. Tu već imamo e, znatno iskustvo, e, mi u Italiji to imamo, ali isto tako i druge zemlje koje e, imaju vanjske granice i mislim da to sve treba povezati i razraditi učinkovit model. Vrlo je važno naglasiti da se provjere moraju voditi na vanjskim granicama. To je mjesto E, gdje ih treba provoditi. Na kraju zahvalila bih kolegicama što su uključile još jedan element, naime povratak članova obitelji, odnosno povratak e, stranih boraca. E, tu govorimo o osobama koje su ranjive i osjetljive, govorimo o ženama, o djeci i tu treba imati i dobro razumijevati pitanje ljudskih prava koji je sa ovom temom povezano. Također, važno je da se prate e, strani borci ne samo u smislu geografskog kretanja, nego e, jednostavno e, njihovog načina života i rada treba pratiti jesu li ostali u vezi ili sa onim svojim ranijim djelovanjem ili ne. Ispričavam se što sam uzela malo više vremena nego mi je bilo dodijeljeno, ali bi mnogo toga trebalo reći. Hvala. Hvala na svim komentarima. Dajem riječ ima Kipaka Izvolite. Da. Zahvaljujem predsjedavateljice. Prvo, što se tiče samih zahvala, naravno dobro znate koliko sam zahvalna na obavljenom poslu, a kada je riječ o terorizmu, ja tu temu već pratim nekoliko desetljeća i svjesna sam i osjetljiva sam na to pitanje. rad kojim se mi bavimo, pa mislim da je jasno e, da pojedine naše države članice ne mogu same obavljati taj posao, već trebamo djelovati zajednički jer postoje rizici i prijetnje koje e, utječu na sve nas i tu je važno istaknuti ponovno interoperabilnost. Tužitelji, stručnjaci, e, tijela za kazneni progon i svih država članica trebaju surađivati zajedno jer mi kao mi moramo uzeti u obzir da postoje velike razlike među državama članicama i države članice imaju svoje specifičnosti, međutim kako bismo se uspješno suočili sa izazovom e, terorizma, e, sa džihadističkim terorizmom i drugim vrstama terorizma, potrebno je koristiti strukture krovne strukture, primjerice Europski parlament, koje nam omogućuju da okupimo države članice. Jer moramo dakle zajednički djelovati učinkovito u borbi protiv terorizma. I također treba tu uključiti i stalište, pristup svake države članice i važno je razumjeti da to treba napraviti zajednički, ali naravno e, na temelju iskustva pojedinih država članica. Slažem se s e, zastupnicom Činići, posljednje izvješće Europola će nam biti od velike koristi. Ono treba biti deskriptivno i kada je riječ o interoperabilnosti. Naravno, svi se slažemo da podaci moraju biti kvalitetni, moramo imati preporuke za države članice koje nisu toliko fokusirane eh, na pojedinu državu članicu, već koje će nam pomoći svima. Zatim definicije. Imamo određene nedostatke kada je riječ o pravnim definicijama koje se odnose na ovaj fenomen i također je potrebno uspostaviti i e, pravosudni nadzor. To je važno kako bismo napravili ono što je potrebno e, za učinkovitu borbu protiv terorizma, a to uključuje suradnju među tužiteljima. Povjerenje se temelji na dobroj praksi i to treba napraviti na jedan modern učinkovit način uz pravosudnu kontrolu. Na taj način ćemo e, osigurati jamstva svima nama, ali i javnosti. I naravno moram pohvaliti rad ovog odbora. Već sedam godina pokušavam uvjeriti zastupnike u parlamentu da je nužno da djelujemo zajedno kako bismo se borili protiv terorizma i vjerujem da je postignuto već puno toga. Često postoje dobre namjere, u praksi se malo toga čini, ali ja mislim da smo doista nešto postigli. Što se tiče terorističke prijetnje koje je spomenula gospođa Činići, u smislu migracija migracije treba gledati kao jedno odvojeno pitanje. Jer s jedne strane imamo terorizam, s druge migracije. I treba doista na to pitanje gledati uravnoteženo i ne miješati stvari koje ne idu jedna s drugom. Kako bismo postigli tu dosljednost, moramo zajednički surađivati. Prevencija i borba protiv radikalizacije, to je još jedno pitanje. I interoperabilnosti, interoperabilnost, podaci, učinkovitost, je va, to je sve važno i naša borba ovisi o učinkovitosti naših instrumenata i kako ih koristimo i tu ponovno spominjem interoperabilnost. Postoji osjećaj da nismo još učinili sve što je u našoj moći, da nismo 100% učinkoviti i mislim da tu još ima prostora za djelovanje i za parlament, a mi kao odbor trebamo uvjeriti svoje kolege u to. Zatim razmjena informacija i svi oni disfunkcionalni elementi, pravne lakune, e, nedostatak jasnih definicija i jasnih e, aspekata ovog fenomena. Dakle, treba jasno sagledati situaciju E, ne želim sada duljeti, ali mislim da je ovo jedna zajednička odgovornost i naš zajednički zadatak. Mislim da trebamo implementirati e, sve ovo o čemu smo razgovarali kako bismo se učinkovito borili protiv terorizma u budućnosti i ponovno zahvaljujem Helgi i Moniki na izvrsnom radu. One su doista radile neumorno proteklih mjeseci. Hvala vam. Hvala lijepa. Majte. Hvala na tom sažetku, a sada dajem riječ gospođi Evi Žoli u ime zelenih. Hvala vam. Ja mijenjam kolegu Jana Filipa koji je obavio sjajan posao, ali evo dat ću sve od sebe. Za početak želim zahvaliti gospođi Holmajer i gospođi Stevens na nacrtu izvješća koje sadrži brojne pozitivne elemente. Svi su oni ključni za borbu protiv terorizma i za poboljšanje te borbe u Europskoj uniji. Pogotovo podržavam poziv za većom suradnjom među državama članicama i za boljom razmjenom najboljih praksi u važnim područjima kao što su borba protiv radikalizacije. Preporuke koje se tiču zaštite žrtava i borbe protiv financiranja terorizma također su iznimno važne. Smatram da možemo dodatno razviti aspekte kod kojih Europska unija može ponuditi stvarnu dodanu vrijednost u borbi protiv terorizma. Pritom mislim e, na zamisao da se formira Europski sustav za praćenje financiranja terorizma koji bi služio za razmjenu informacija i bolje, dao bi nam bolji uvid u sumnjive financijske transakcije. Također treba naglasiti koliko je korisna i e, veća suradnja na europskoj razini. Vrlo dobro znamo da suradnja podrazumijeva više osoba, ne samo jednu osobu koja je glavna i zato treba proširiti i nadležnost EPO-a. Također je važno staviti veći fokus na bolju procjenu svih zakonodavnih akata, pogotovo kako, vidjeti kako to utječe na temeljne slobode i ljudska prava. Moramo uzeti u obzir rizik od masovnog nadzora u našem društvu prije nego što uvedemo e, svuda biometrijske podatke. Znate da vjerujem u ljudsku analizu podataka, a ne u masovno prikupljanje podataka jer to e, ne samo da je skupo, već je i neučinkovito. Sve u svemu, naše preporuke trebaju slijediti zamisao prema kojoj uspješna politika borbe protiv terorizma se ne mjeri brojem spriječenih e, napada jer Otpornost našeg društva je ključna, a to podrazumijeva ulaganja u obrazovanje, u poboljšanje zatvorskih uvjeta koji su strašni u većini europskih država. Kao što znamo, temeljem izvješća od prošle godine koje se bavilo tom temom i također nam je potrebna i dosljedna vanjska politika. Ne slažem se s tonom ovog izvješća jer ono terorizam predstavlja kao vjerski problem, mislim da je to pogrešno jer riječ je o političkom nasilju i zapravo nije važno je li riječ o ekstremnoj ljevici, ekstremnoj desnici ili o vjerskom fundamentalizmu. I mislim da ne bismo trebali ostavljati dojam da smatramo da je e, terorizam vjerski problem jer time ćemo smanjiti učinkovitost naših zajedničkih napora u borbi protiv terorizma. Radujem se raspravama koje će uslijediti u nadolazećim mjesecima i trebamo iskoristiti ove preporuke na najbolji mogući način i doista izvukli pouke i doista trebamo izvući pouke iz e, i saslušanja i studija koje imamo na raspolaganju. Hvala Eva Žoli, gospođo Marie Kristin Veržija u ime Zelenih. Hvala vam e, lijepa predsjedateljice. Ja također želim zahvaliti našim izvjestiteljicama. Ne želim e, vam previše tratiti vrijeme. Slažem se sa nekim stvarima, pa ću se sada e, zapravo fokusirati sa dijelovima izvješća s kojima se ne slažem ili koje toliko dobro nisam razumjela. Kada je riječ o procjeni prijetnje, vi ste ovdje iskoristili jedno referencijno razdoblje, ali nisam sigurna zašto ste ga izabrali jer jako puno toga se e, promijenilo tada i mislim da e, trebamo paziti i izbjeći predrasulju i ne smijemo zaboraviti usporediti broj napada i to uključuje i nedavni razvoj situacije te broj žrtava jer broj napada bilo da je riječ o islamističkom terorizmu. Ti napadi su uzrokovali velik broj žrtava, a kada se bavimo terorizmom trebamo imati jedan dobar pregled. I evo jedina kritika koju mogu uputiti jest, da, jest ta da se izvješće previše fokusira na takozvani e, vjerski terorizam i ne uzima u obzir druge vrste terorizma. Već smo u nekoliko navrata rekli da je jedna stvar separatistički terorizam, a druga stvar je iredentizam. U Francuskoj smo upravo suzbili jednu terorističku mrežu, krajnje desničarsku, koja se pripremala izvesti napade. Međutim, Također je istina da smo se previše fokusirali na vanjske pretnje. Naravno, te aspekte ne treba zanemariti, ali kao što smo rekli, većina napada, pa čak i oni koji su islamistički napadi, napadi nisu počinjeni od aktera izvana, to je jedna, oni su u manjini, u jednoj nebitnoj manjini, jer ako se dobro sjećam, 2016. smo imali samo dakle dvoje sumnjivih ljudi u tokovima migracija koji su bili e, sumnjivi za terorizam. Dakle, to je mali broj i slijedom tih argumenata čini mi se da smo previše fokusirani na aspekt migracije, a ne obraćamo dovoljnu pozornost na ono što čini ovaj dom. Dakle, treba uzeti u obzir ono što se događa na našem teritoriju i isto vrijedi i za Schengen i paket o granicama. Dakle, Europski parlament se bavi tim pitanjem, svoje nekoliko dokumenata. Imamo sustav EES, eh, e ulaska izlaska, koji ispunjava određene kriterije iz ovog izvješća. Sutra usvajamo izvješće o ETIAS-u i odbor LIBE također radi na aspektu interoperabilnosti svih tih raznih sustava, a izvješće ostavlja dojam da Europski parlament ne radi na svim tim pitanjima. I stoga mislim da trebamo imati bolji pregled, možda održati sastanak sa svim izvjestiteljima koji su se bavili tim pitanjima, ali čini mi se da zapravo tu imamo jedan e, manjak, da nismo konzistentni. Slažem se s onime što je rečeno o suradnji među državama članicama i to je zapravo jedan od e, većih problema. Ja sam u skupini za Schengen sa gospodinom Koeljom i kada smo gledali analize Schengenskog sustava, vidjeli smo da je situacija poprilično dramatična. Ako pogledamo ono što rade države članice i kako razmjenjuju informacije među sobom. Evo mislim da se izvjestiteljice neće iznenaditi kada kažem eh, sljedeće o, o da mi se čini da je stavak eh, koji spominje ljudska prava nije dovoljan. Eh, građani imaju pravo na sigurnost i pravo na život i da tu treba uspostaviti dobru ravnotežu između svih tih prava ali mislim da nijedno pravo nije prioritetno. Dakle, važna je ravnoteža između temeljnih prava, odnosno nužnost i proporcionalnost. To su ključne riječi koje uvijek ponavlja i Europski sud. Još jedno pitanje koje me zabrinulo, a to je spomenula Eva Žoli, a to je pitanje financiranja terorizma. Mislim da tu trebamo biti ambiciozniji od onoga što je napisano u izvješću. Ne znam tko je spomenuo praćenje transakcija unutar Europske unije, izvan Europske unije. Mi već imamo alate na raspolaganju i želimo dakle njima nadzirati i pojedince te alate treba koristiti za praćenje financijskih transakcija jer znamo da postoji veza između terorizma, trgovine i trgovine oružjem, a glavni izvori financiranja terorističkih aktivnosti dolaze od krijumčarenja droge, oružja, pa čak i kulturnih dobara Također, mislim da postoji niz elemenata u ovom izvješću koje treba sagledati u kontekstu sljedećeg VFO-a. Komisija je nedavno predstavila taj prijedlog koji uzima u obzir određene aspekte. Zatim imamo i prevenciju, mislim da to treba jače naglasiti i vi koji me poznajete se nećete iznenaditi jer ja smatram da se tu previše stavlja naglasak na sigurnost, a ne dovoljno na e, prevenciju, pogotovo u pogledu radikalizacije. Ako i također u školama treba osposobiti učitelje i profesore u smislu ove prevencije radikalizacije. Hvala. Hvala Mari Kristin Veržija na izlaganju ovih eh, ideja i na prijedlozima izmjene teksta. Dominik Mahtan nije ovdje, dajem eh, riječ za predstavniku komisije na otprilike 10 minuta i molim vas da se držite zadanog vremena kako bismo imali vremena za postupak HDI. Hvala na ovoj prilici. Neću sada detaljno komentirati ovo izvješće. Mislim da je ovo doista e, privilegija povjerenika Kinga koji će vam doći u rujnu, no svakako mi je čast e, doći na prvu raspravu o ovom nacrtu izvješća. Posebice mi je drago što sam ovdje jer e, smatramo da je ovo izvješće doista kvalitetan doprinos Europskog parlamenta politikama borbe protiv terorizma. Mislim da ste u vrlo kratkom eh, vremenskom roku uspjeli dati vrlo objektivnu i dobro ravnoteženu, ali i vrlo relevantnu evaluaciju onoga što je već učinjeno po pitanju borbe protiv terorizma na razine Europske unije, ali također dali ste i svježi uvid u to u područja za daljnji razvoj ili novih praznina koje treba popuniti ili područja gdje bi trebalo donekle prilagoditi pristup. A sada prije nego što smo uopće došli do ove rasprave, jedina kritika koju smo čuli je da je možda malo predugo. A mislim da je to doista vrlo E, poticajni početak, ako je jedina kritika bila da je možda malo predugo izvješće, onda zapravo znači da je sadržaj očigledno jako dobar. Od onoga što smo jutros čuli, a što se tiče e, pitanja kritike, ako uopće postoji sumnja o nužnosti uravnoteženja između sigurnosti i temeljnih prava, da E, izvješće bi moglo još jasnije možda reći da postoji ravnoteža koja se mora, odnosno da se ravnoteža mora e, poštivati, te također ne bi trebalo prepustiti nikakvu e, prostor za nesporazum, to naravno nije povezano samo sa vjerom, to pozdravljam ove intervencije koje su rečene, niti također sa prijetnjom izvana, znači nije samo te dvije stvari, nego e, prijetnja dolazi iznutra. Zato pozdravljamo ovaj dio koji govori o antiradikalizaciji. Hvala i također i svima onima koji su ukazali na važnost e, usklađivanja ambicije predloga u izvješću sa nužnim financijskim okvirom. Jer mnoge ideje, <clears throat> svakako i pitanja koja se ovdje govore, i naglašavajuće biti upravo prava ona ona prava pitanja koje će trebati financirati u do, dolazećim godinama. Evo neke stvari još na koje želim ukazati. Prvo, mislim da je izvješće vrlo jasno prezentira činjenicu da terorizam je nešto što se na razini Europske unije smatra E, ozbiljnim. Europska unija jeste snažan dionik u borbi protiv terorizma, no svejedno to ne može nadomjestiti ono što rade zemlje članice. Mislim da ovdje dobro upravo podcrtavate e, zajedničku kompetenciju u ovom području kao i vrijednost EU inicijativa koje ne zamjenjuju nego podupiru e, ono što čine zemlje članice prije svega kada se govori o svim ovim eh, potporama koje daju agencije kao i pozivanje u izvješću na više potpora od strane agencije i to ne samo od Europola nego i na pravosudne strane i Eurojusta i drugih eh, dionika kao na primjer eh, Frontexa po pitanju granica i EULISA što se tiče pravih informacijskih sustava. Drugi aspekt koji nam je jako važan je fokus koji stavljate na implementaciju. I zahvalan sam vam na tome jer to će dalje nama dati potporu u poboljšavanju e, razine provedbe brojnih mjera koje su e, donesene posljednjih godina. To su također to je također i temeljno načelo koje smo pratili u vrlo e, delikatnim i važnim e, pitanjima kao što je interoperabilnost. Ne možda fokusirati se na iznalaženje novih sustava, nego naći odgovarajuće načine kako bi se na najbolji način iskoristilo ono što već postoji, te da se ne izgubi ništa od onoga što je već razvijeno. Što se informacija tiče, mislim da je pristup uravnotežen. Naravno, priznajući apsolutno ključnu prirodu, da, da se ima podatke, da ih se analizira, ali da ih se i dijeli. I načelo koje se predlaže u nacrtu izvješća je da ovako automatska razmjena podataka ovo by default je vrlo važno načelo. Jer ako dijelimo ovakvo zajednički prostor i zajedničke granice, <laughs> svakako je normalno i ključno da e, bilo koje informacije koje neko tijelo posjeduje trebaju nekako automatski biti stavljene na raspolaganje i drugima koji imaju slične odgovornosti, a kako bi se zaštitio naš zajednički prostor. U tom e, pitanju također mislim da ste otvorili neke važne markere, na primjer po prikupljanju informacija, o zatim zadržavanju podataka, također važan marker za nas e, u pripremu smjernica koje smo obećali o zadržavanju podataka. I znamo da je apsolutno ključno da se podaci čuvaju za svrhe istraga, ali kaznenog progona. Zatim radikalizacija, hvala što ste nastavili raditi u kontinuitetu visoke skupine, visoke e, skupine stručne razne i također što ste nam dali dalje poticaje da idemo još i dalje u konkretno detalje mjera koje bi se mogle razvijati na razini Europske unije u smislu kompetencija e, za sve one koji su možda očeni na terenu <laughs> zbog same kompleksnosti ovog fenomena. Hvala i na ovom aspektu koji se odnosi na financiranje. Doista hvala gospođi Evi što je to tako jasno rekla. E, postoji jasno ograničenje e, u smislu onoga što sadašnji sustav može dati e, u tom u smislu financijskih informacija za svrhe kaznenog progona i istrage nas postoji e, ključna vrijednost e, suradnje sa FIO-ovima, financijskim e, obavještajnim jedinicama, ali treba ići i dalje još i stoga ćemo pažljivo razmotriti dalje vaš predlog, posebice ovaj predlog TFTS-a, ovaj task force koji će obuhvaćati te ključne transakcije. Ključne infrastrukture su možda malo zaboravljene, toliko se e, fokusira na kibernetičku sigurnost da se nekako zaboravila važnost e, klasične infrastrukture kao i klasičnih načina zaštite ključne infrastrukture u našim društvima i e, tu sve ideje o kojima se raspravlja i koje će na kraju doći u završnom izvješću biti će korisne za našu sadašnju evaluaciju i kako bi se uključilo u našu sadašnju evaluaciju a i u kasnije predloge kako bi se e, mogao ažurirati cijeli okvir na razne Europske unije. Te na posljedku hvala vam na ovom e, dodatnom dijelu riječima koje se odnose na naporima prema žrtvama. Mislim da ste tu sagledali cijelu dimenziju od implementacije onoga što postoji u kontekstu direktive za borbu protiv terorizma, ali isto tako dajući nove elemente i nove ideje koje će ne samo biti vrijedne gospođi Nilke u njezinom sadašnjem radu po pitanju žrtava, nego također i nama, a kako bismo dalje e, mogli razgraditi ove ideje i inicijative. Hvala dakle svima. E, i na ovoj prilici da, <laughs> da dademo svoj doprinos. Mi rado doprinosimo kad god nas se pita. Evo, hvala još jednom i na ovoj prilici da prokomentiramo rezultate. Hvala komisiji na, na ovom e, pristupu i također hvala vam na analizi. A sada evo dajem riječ i drugim e, sudionicima. Već e, imam cijeli niz imena na popisu. Dakle, moj predlog je da e, se vaša intervencija ograniče na dvije minute, a što bi našim suizvjestiteljicama omogućilo malo više vremena i da daju odgovore na pitanje. Arno Donžo, dvije minute, izvolite. Zahvaljujem. Evo, izvjestiteljice su odlično radile posao, mislim da ste to već svi rekli, pa neću Znači ja sada ne govorim u ime EPP-a kao koordinator, nego u svoje ime, znači ovo su osobni komentari, to naglašavam. Pozitivne posebice stvari što se nas tiče su one koje su vrlo tehničke i precizno odnose se na interoperabilnost. To je što se meni tiče ključna stvar. Zadržavanje podataka. Tu postoji doista stvaran problem i također sa financiranjem kao što su i drugi već e, ispravno rekli. To su vrlo pozitivne stvari. Imam no i neke rezerve koje se više odnose na formu nego na sadržaj. Nema postoje dijelovi teksta gdje poveznica između kriminala i terorizma se objašnjava na način koji bi nekako E, da, da naslutiti da je to nešto novo što smo tek otkrili. Ne, to je stara stvar. Terorističke mreže i kriminal e, se međusobno pomažu i što se tiče ljudstva i financiranja i a, e, mislim antiteroristički napadi su i borba protiv anti te, i protiv terorizma je nešto što se provodi na taj način već i dugo. Ali nadalje mi se čini da neke stvari e, u tekstu su malo previše pod utjecajem tog mišljenja. Naime, vrlo se intenzivno razmjenjuju informacije doista. Mislim, e, naravno da bi se ono što postoje vani moglo bolje organizirati i malo racionalizirati, ali da, e, Europol je privilegirani centar kroz koji prolaze informacije, no ja bih možda bio malo suzdržaniji kod e, davanja previše jačanja kadrovskog i financijskog Europola, jer ljudi i resursi bi trebali biti na terenu, što je bliže lokalnoj razini, tamo treba e, ljude e, držati, a kako, takvo preveliko stanje ljudi i sredstava u Europu možda bi stvorilo ovako bilo birokratsko čudovište koje bi bilo kontraproduktivno zapravo, da onda da je Europol jedno središte e, kroz koje se treba prolaziti, to se apsolutno slažem. Nadalje organizacija e, i islam. Znači, da, slažem se, tu treba zatvarati neka mjest, kultna mjesta i tako dalje, treba izbaciti ljude koji E, zagovaraju i propovjedaju mržnju i tako dalje. No što se tiče e, umjerenog islama u našim društvama, odnos s time je vrlo kompliciran. Mi u Francuskoj već pokušavamo to 30 godina smisliti nikako da to e, razriješimo na odgovarajući način. Ako uspostavite strukturu koja će obuhvatiti u društvu umjerene E, umjerene struje, ali onda će uvijek negdje na rubovima početi rasti neka vrsta ekstremizma. Mislim, teško je u kontekstu našeg rada biti tu jako preskriptivan, znači sve što bi išlo na preskripciju ovdje ili zabranu ili tako dalje ili u, u odnosu na islam ili tako u odnosu na druge religije e, bi bilo nešto oko čega bih možda okljevao. Hvala, Ana Gomes, izvolite. Također zahvaljujem izvjestiteljima kao i svim eh, izvjestiteljima u sjene koji su se uključili u ovu raspravu jer mislim da je to doista pomoglo u dijelovima teksta. No, ono što želim reći svakako se slažem s onim što je rekla Katarina. Naime, mislim da bismo trebali e, jasno podsjećati da bez Europske unije ne postoji e, učinkovit način borbe protiv terorizma. To možda jest e, odgovorna zemalja članica, no Bez e, Europske unije ne možemo ići na borbu protiv transnacionalnog e, terorizma. Možemo kontrolirati granice i tako dalje. Naravno, to je ključno, ali to se može samo na europskoj razini. Tako da mislim da sam fenomen terorizma u obliku u kojemu se vidi EU treba staviti u globalni kontekst. Imamo izvješća Europola i podatke, i, ali ne smijemo imati dojam da je ovo neki fenomen koji nikad nije ranije viđen. To treba staviti u cjelokupni kontekst i sagledati u cjelokupnom globalnom kontekstu. Naime, uvijek pokušavamo naravno amalgamirati e, i e, terorizam sa migracijama, mnogi su to spomenuli, ali to je krivo, nije to fair i to nije ono što smo vidjeli i čuli, te nadalje ova ideja izbacivanja ljudi je to potpuno krivo. To nije pravda, to nije način e, da se zaštitimo, pravi način za zaštitu. Također mislim, kao što rekla Kristin, nismo možda dovoljno sagledali prevenciju socijalnu stranu stvari. Napori za borbu protiv radikalizacije recimo u zatvorima i izvan zatvora. I vjerujem kao što su mnogi rekli i predstavnici komisije Eva Želi, e, Upravo financiranje terorizma je pitanje koje trebamo posvetiti više pozornosti. Tu bi trebalo e, neke ključne stvari e, pogledati. Govorili smo o e, EU financijsko obještenoj jedinici FIU i govorili smo o tome u kontekstu pranja novca. Dakle, potrebne su nam financijske obještene jedinice na europskoj razini, tako je FIU EU jedinice, to su, na to se svi pozivaju i to kao zasebni aranžman od onoga koji e, postoji u Sjedinjim državama. Znači, ne da šaljemo podatke s jednim državama, onda dobivamo pristup tim podacima, ne, ne, nego kao zasebnu jedinicu. No, postoje još neke drugi aspekti za, na kojima se može raditi na tome. Gdje Recimo novac e, ide putem ne e, PDV-a, bez, bespovratnog PDV-a koji se onda na taj način e, E, financira terorizam i kriptovalute i cijela ta priča kriptovaluta. A ono što je rečeno islamu, da, i e, mračnoj strani toga, to također treba nekako e, jasno reći. Mislim, ovdje se ne bavi, ovo, ovo nije pitanje vjerskog terorizma, nego političkog terorizma. Treba također pogledati pitanje kako E, kako bolje zaštiti ključnu infrastrukturu. Znači, to je pitanje koje treba e, na koje se treba više usredotočiti. Te još jedna stvar, e, recimo akcijski plan za ključnu infrastrukturu, no zemlje članice ne smiju odbijati recimo davati informacije o ključnim infrastrukturama bez obzira što se radi na primjer Eh, o nuklearkama ili tako. Recimo eh, eh, Antwerpenska luka ili nešto gdje se nije moglo dobiti recimo informacije o nuklearnoj postrojenju izvan Antwerpena. Znači to je problem koji treba razriješiti. Zapravo zemlje članice ne mogu E, prevenirati pristup takvim informacijama. Mari Kristin je govorila o tome kako treba se uključiti i u ono što radi odbor LIBE po pitanju e, interoperabilnosti, tu se slažem. A tekst e, već sadrži puno dobrih informacija o tome. Evo, hvala. Birgit se izvolite. Dakle, samo nekoliko općenitih napomena o recimo duljini izvješća, zašto je izvješće tako dugo. Naime, izvorno sam imala dojam da e, izvješća treba objasniti gdje su praznine i dati predlog kako popuniti te praznine. No sada se u izvješću spominju stvari koje su već riješene i recimo o kojima se upravo raspravlja i zato se pitam želimo li izvješća koje će sve to još jednom iznositi na svjetlo dana i time dati recimo čitatelju dojam da još ništa nije učinjeno po tim pitanjima. Zato bi možda trebalo prerazmisliti o strukturi izvješća. Kolegica Stevens govorila o zaštiti granice i želim jasno reći da naš klub je uvijek bio za to da se kaže da da Vanjske granice zemalja članica su europske granice i moraju se kontrolirati zajednički i nadzirati. Ne želimo se odvojiti od svih, e, niti a, riješiti se svih koji bježa. A što se tiče terorizma, a, e, gospođa Kinić je to već rekla da prema izvješću Europola Većina napada u prošloj godini se ne mogu povezati na islamski terorizam, nego na separatizam, nacionalizam i ekstremizam. Dakle, ljudi koji su već ovako i onako u Europi, to treba uvijek imati na umu, i protiv toga provoditi odgovarajuće mjere. A čak i tamo gdje su bili uključeni bivši izbjeglice, detaljno se pokazuje da su to ljudi koji su se tek nakon dolazak u Europu radikalizirali. To također treba imati na umu. I razumijem ono što je rekla kolegica Monika Holmajer o zbrinjavanju i e, potpori e, žrtava terorizma, ali malo sam i zabrinuta zbog toga jako sve žrtve, jer mislim sve žrtve napada su zapravo slučajno, slučajne žrtve i za žrtve, žrtvama je zapravo jedno jesu li slučajno žrtve zbog terorizma ili su žrtve koje su slučajno postale žrtve zbog napada na banku ili tako dalje ili što već e, gdje već ljudi mogu stradati. Znači trebamo zapravo vidjeti kako svim žrtvama kaznenih djela pomoći, a ne samo to povezati s jednom vrstom kaznenog djela, a niti nikoga ostaviti po strani ili bez pomoći. Slažem se sa gospođom Holmer da jedan od razloga zašto možda dolazi do više napada je iz različitih e, gledišta i islamski terorizam, ali ta jedno takva recimo jednostrana poveznica ne postoji, to je rekla i sama kolegica. No, to je obično e, uvijek ta emocionalna i emotivno nabijena debata koja se odnosi na e, migracije i terorizam i tako dalje, to uvijek nekako Eh, obojeno. A što se sada tiče interoperabilnosti i tako da o tome smo svašta razgovarali. Recimo što se tiče automatske razmjene podataka. Problem uopće nije da zemlja članice eh, toliko se brane i ne žele razmijenjati podatke, nego vraćam se na ono što rekao kolega Dažan. Često naše eh, vlastite policijske kadar nije dovoljno opremljen tehnički i kadrovski, Postoje različite definicije u kazneno-pravnim okvirima što je kazneno djelo, što je terorizam i tako dalje, pa nije sasvim jasno o tome što se sve treba razmjenjivati u smislu podataka, pa još i neke neke ne, ne možda nejasnoće oko toga kakve e, podatke ili tehnički koje kvaliteta podataka se razmenjuje ili recimo E, otisci prstiju ili kada je neko saznanje toliko manifestno da bi ga trebalo ubacivati u europski sustav. Povjereni King sam je rekao da tu postoje još neka pitanja koja treba pojasniti, a ja bih e, rado možda da se to pojasni prije nego što se zaključuju konkretne mjere. A još e, što se tiče širenja mržnje, i tu također treba pogledati je li gašenje recimo ovih vijesti koje šire mržnju pravi način jer u našim društvima treba jačati demokratski diskurs, a ne možemo se zadovoljiti da time da ono što je opasno ili nam se ne sviđa samo gasimo, brišemo ili mičemo, nego se trebamo nekako uhvatiti u koštac s time i govoriti i nekako je u čustiti u, ljudima uvjerenje da mogu sami razaznati da su, to nisu stvari za kojima se treba povoditi. E, zahvaljujem. E, sada ćemo e, imati pitanja, pa će nam onda izvjestitelji dati određene odgovore. Dvije minute za vas. Zahvaljujem. Želio bih eh, vas pitati možemo li eh, o amandmanima razgovoriti samo na jednom jeziku. Eh, mikrofon, govornik je isključio mikrofon. Dakle, molio bih da se amandmani podnose samo na jednom jeziku, jer bit će vrlo komplicirano ako to napravimo na svatko na svom jeziku. E, dakle, ako svi jezici budu uključili, predložio bih zato da neka, da to bude na francuskom, dakle da svi ih podnosimo na francuskom. Jednostavno na različitim jezicima koristimo različite termine, a dakako da je važno da to bude jasno. Što se tiče ovog izvještaja, rekao bih da on e, ne naglašava u odgovarajućoj mjeri neke važne teme, pa dozvolite da neke od njih spomenem. Na primjer, izvješće ne spominje, odnosno ne naglašava dovoljno slabost europskog sustava sigurnosti brojni su aspekti koji to e, pokazuje, ali recimo ovaj e, element slabosti i element neodgovarajućeg čuvanja vanjskih granica, zatim fragmentiranost baza podataka. Danas jednostavno imamo previše baza podataka, e, više od deset, dakle samo u Europskoj uniji, sve u odnosu na ovu konkretnu temu. To je cijela zbrka. Zatim ograničeni resursi, nedovoljna podrška ka e, e, službama, sigurnosnim službama, antiterorističkim e, službama u pojedinim državama članicama ili recimo posebnim policijskim jedinicama. Imamo države koje odvajaju vrlo, vrlo mala sredstva za e, takve aktivnosti. A teroristi su to sigurno dobro proučili i iskorištavaju. Zatim neuspjesi e, obavještajnih aktivnosti. Imali smo ogromne propuste i upravo zato su se dogodili svi ti teroristički napadi u srcu Europe. Dakle, e, pogreške u nadzoru, u utvrđivanju, nedovoljno dobra razmjena informacija i nedovoljna dostupnost postojećih podataka podataka. Sve to treba spomenuti u izvješću jer ovo će izvješće analizirati sve sigurnosne službe i u državama članicama i u nekim drugim državama. Dakle, njihova ministarstva poslova, njihove obavještajne službe, svi će oni to čitati i zato moramo dati jedan e, vrlo obuhvatan e, izvještaj jer on je jednostavno važan. Zatim problemi u sudstvu ni njih se dovoljno ne naglašava. U različitim državama imamo različite zakone, različite sigurnosne kulture, recimo kratke e, kazne zatvora za teroristička djela u mnogim državama članicama Europske unije. To moramo naglasiti. Treba nam zajednički sustav kako bismo se bavili ovom situacijom. Uh, uh, zatim slabi rezultati borbe protiv radikalizacije i eh, internetskog regrutiranja boraca potencijalnih turizma. Zatim nedovoljni resursi. Isto tako vrlo često imamo eh, nedostatak eh, E, e, i financiranja i podrške e, sigurnosnim službama na razini Europske unije. Zatim loši tehnički resursi kao i nedovoljni ljudski resursi u mnogim državama članicama. Zatim nepostojanje pune provedbe postojećih instrumenata poput mreže prun ili zapisa o evidencija viza i tako dalje. Dakle, tu je strašna situacija, ali vrlo, vrlo često ti e, sustavi podataka nisu međusobno povezani. Morate svaki posebno pregledavati, a morala, morala bi ta, ta međusobna povezanost. Također, treba jače naglasiti činjenicu da na europskoj razini imamo porast e, u nezakonitoj e, trgovini e, i procijenjeno se da upravo kroz trgovinu drogom, prodajom krivotvorene robe, ukradene robe i tako dalje, da su to sve važni izvori financiranja za teroriste. I napokon treba razlikovati E, situaciju s integracijom u pojedinim državama članicama. Kako možemo uopće provesti e, ideju Schengena ako dvije e, granice koje su istočna granica, vanjska granica Europske unije, govorimo o Rumunjskoj i Bugarskoj, ako oni uopće nisu uključeni u Schengen. Dakle, tamo se može ući bez nekih problema i onda ići dalje. Dakle, u redu, hvala. I sada na kraju spontano javljanje. Katarina Valenciano, molim vas poštujte ovo ograničenje od dvije minute, tako da i drugi mogu pitati pa rekla bih da je zapravo spomenuto već sve što sam ja htjela spomenuti, u svakom slučaju one najvažnije stvari jesu. No spomenula bi ono što je gospođa Čenići spomenula i gospođa Veržija i Jana Gomeš i zapravo više kolega e, je to spomenulo. Naime, kako ja vidim temeljni problem sa ovim konkretnim izvješćem, on se sasvim sigurno može popraviti e, doprinosom e, raznih kolega i kolegica, no ono što ja vidim kao problem, to je e, jedna lagana ideološka obojenost e, u odnosu na islam ili mm, radikalni islam. Naime, ako želimo e, definirati radikalni islam, možda se nećemo svi složiti. Barem na španjolskom ovaj pridjev radikalan nije nešto što je negativno. Dakle, nije to nužno negativna karakteristika nasilni islam, radikalni islam, ekstremistički islam, to su zapravo tri različita pojma, ne znače isto. Znači kad e, diskurs radikalnog islama nije nužno e, diskurs mržnje. Znači kada govorimo o radikalnom islamu zapravo pozivamo države članice da prihvaćaju e, e, i promiču e, islam koji bi bio usklađen sa vrijednostima Europske unije. A koje su to vrijednosti, odnosno na što se tu točno misli kad se spominje u tekstu? Dakle, barem ja tako to jedino mogu razumjeti korištenje tog pojma. Kako ja vidim, problem se sastoji u tome da se u načinu kako se spominje islam. Dakle, tehnički dio, razne preporuke koje se mogu malo i doraditi kao što je već to spomenuto, no meni je glavni problem u tome što se nismo dobro definirali da li govorimo o e, ekstremnom islamu ili o čemu. E, ne znamo kakve su to vrijednosti Europske unije s kojom bi nešto trebalo biti e, usklađeno sve to negdje treba definirati na neki način. Isto tako digamos, no? trebamo imati neki konsenzus o tome kako ćemo sve to pregledati jednostavno odnosno o tome razmišljati. Jednostavno ne dijelim nužno neka stajališta koje stoje e, u izvješću u odnosu na radikalni islam, što on je, što on nije, kako se treba odnositi prema, e, prema e, umjerenom islamu. Dakle, sve to, ovaj islam i različite nijanse islama, šta on jest i šta on nije, mislim da je to nešto čime se treba još pozabaviti. Dakle, trebamo to iznova pročitati i na tome još raditi. Mislim da su tu potrebni ili neki amandmani. Osim toga, mislim da je ovo izvrsno izvješće i želim svima e, čestitati na odlično obavljenom poslu. Hvala, gospođo Valencijana što ste ovako sažeto iznijeli e, što vi mislite koji, koje su točke na kojima treba baš raditi. Sada dajem riječ E, su izvjestiteljicama e, koje moraju među sobom podijeliti ovo preostalo vrijeme. Dakle, moramo završiti s radom u 11. Ono što nas čeka e, u odnosu na ovaj izvještaj, Helga, možda vi prvi govorite a onda će Monika, s obzirom da smo na početku imali obrnuti redoslijed, ili biste i sada radije drugim redom? Ne, dobro. E, Helga Stevens, izvolite. Hvala. E, poštovane kolegice i kolege, željela bih svima zahvaliti na konstruktivnom doprinosu raspravi. Pokušala sam sve e, poslušati i dobro čuti. E, da kako da nemam sada vremena da prokomentiram sve e, vaše napomene, ali i sasvim ćemo se sigurno njima svima pozabaviti. Nakon ovog sastanka pogledat ću i vaše predložene amandmane i e, na temelju njih ćemo nastojati popraviti tekst. Dozvolite samo par komentara sada, recimo u, na temu islama, ono što je govorila E, posljednja e, diskutantica. Razumijem e, što je htjela reći i treba pronaći ravnotežu. Ja sam zapravo pokušala to učiniti zajedno s Monikom. Pokušali smo ugraditi neki izbalansirani pristupno. Ako mislite da nismo uspjele u tome, bilo bi mi drago čuti vaše prijedloge kako bismo mogli tekst još popraviti. Što se tiče odnosa e, između država članica na europskoj razini, u potpunosti se slažem da trebamo navesti države da e, obave operativni dio posla, a europska tijela e, trebaju olakšati taj posao, odnosno olakšati borbu država članica protiv terorizma. Pokušali smo to napraviti kroz Europol. Europol doista već pomaže e, nacionalnim tijelima u njihovom radu, međutim oni ne mogu zamijeniti nacionalna tijela. Europol E, može e, odigrati važnu ulogu u recimo dešifriranju različitih poruka jer jednostavno možda neke države same za sebe nemaju mogućnost da to naprave. Što se tiče vanjskih granica, Razumijem e, vaše napomene e, o tome kako postoji povezanost između vanjskih granica, e, migracije i terorizma. Da kako, nikako ne treba reći da su svi migranti teroristi, odnosno treba reći da i mali postotak ljudi među migrantima su teroristi, međutim ostaje ta činjenica da neki doista dolaze, neki teroristi dolaze na naš teritorij e, pomješani sa e, migrantima. E, dakle možemo nekako to formulirati kao da se neka teroristička dijela su podržana ili olakšana migracijskim tokovima. moramo e, ostvariti vrlo dobru suradnju i na nacionalnoj razini i na europskoj razini kako bi se sve pojedini kamenčići ukupnog mozaika dobro posložili i kako bismo bili učinkoviti. Potrebno se pobrinuti da svi e, elementi, odnosno sve činjenice e, koje imamo i sve ono što se dogodi da budu uključeni u našu raspravu. Dakle, sve je važno. Ne može se nešto uključiti ili isključiti. Dakle, treba uključiti i one stvari o kojima možda nerado razmišljamo. E, što se tiče južne granice, granice s Libijom, Libije koja je danas neuspješna e, država i u kojoj su teroristi vrlo aktivni i to nam može biti prijetnja i ne smijemo e, se praviti da to ne vidimo. Dakle, vrlo je važno da dobro zaštitimo južne granice. Ne smijemo zaboraviti da je određeni broj boraca još uvijek u Siriji i Iraku, dakle stranih boraca koji bi se htjeli vratiti u Europu. moramo vrlo dobro paziti na njih, odnosno paziti da uočimo ko su ti strani borci koji se žele vratiti. Što se tiče e, podijeljene odgovornosti, do podjele odgovornosti, slažem se da dakle, moramo surađivati, zajedno raditi u borbi protiv terorizma i ne smijemo zaboraviti da je sigurnost nacionalna E, odgovornost, dakle odgovornost pojedinih država e, članica. To je sasvim jasno e, zapisano u našim ugovorima. Dakle, treba pozvati sve države članice da surađuju na poboljšanju sigurnosti sve u uzajamnom interesu, odnosno u interesu svake od njih i svih zajedno. Svi mogu samo dobiti nešto dobro u smislu povećane jamstva za sigurnosti, istovremeno e, čuvajući privatnost. I mislim da smo dobile, do, dobru ravnotežu između privatnosti s jedne i sigurnosti s druge strane. Na kraju bih još jedanput svima zahvalila i rekla da će mi biti drago dobiti vaše amandmane i da ćemo sigurno nastaviti ovu raspravu na nakon e, ljeta. Hvala Monika, sada imaš ti pet minuta. Que le délai e, de dépôt des amendements pour rebondir sur les derniers Hvala, samo podsjećam na rok za podnošenje amandmana jest 11. rujna, naravno jedan simboličan datum i e, vrijeme je za predaju je podne. A sada... Hvala Natali. Što se tiče teme radikalizacije? Mislim, možda vam još nije toliko upalo u oči, pa sad cijeli, želim sada to posebice naglasiti što se tiče mjera za sprječavanje i borbu radikalizacije. Radi se o svim vrstama radikalizacije i vjerske, i ljeve, desne. Radikalizacije potaknute bilo kojim ideološkim oblikom. E, to je ono što se kaže, treba se boriti protiv bilo kakve vrste radikalizacije društvenim mjerama. Znači, e, e, Naravno da su i ove napomene bila opravdane jer mi se da do sada imamo vrlo malo ekspertize u tom smislu u Europskoj uniji. Ima puno udruga civilnog društva, ima nekih praznih Ehm, ehm, možda ima, postoji neke katedre koje možda nisu dobro povezane u svojim istraživanjima i razmišljanjima, ali znači što se tiče ovih bilo kojih radikalizama ili e, takvog društvenog problema, bez obzira na njihov e, podrijetlo, treba sakupljati i okupljati E, zajedničku ekspertizu na europskoj razini, upravo recimo oblik ovog centra za borbu protiv radikalizacije, pa sve do e, recimo dobrih lokalnih e, projekata, iskustava recimo sa integracijom, borbom protiv tendencija radikalizacije problematičnih razvoja na primjer u određenim regijama ili tako dalje. Sve bi to moglo okupiti e, saznanja koja postoji. Sada se e, pri, pri, postoji jedna privatna inicijativa koja e, to financira, ali još nemamo ovakvu ekspertizu koja se sustavno razvija, koja bi se koordinirala, okupljala i razmjenjivala i koja bi također političkim donositeljima odluka mogla dati odgovarajuću ekspertizu na raspolaganje pa zapravo čak i u raznim stručnim e, dokumentima koji postoje zapravo ništa se ne kaže precizno o e, pitanju ekstremizma i radikalizacije. Postoji razlika u mišljenjima između stručnjaka pa smo onda u području islama rekli recimo mi e, nećemo to sada propisivati ovdje, to tako zapravo nije ni rečeno u tekstu, nego ono o čemu smo se mi trudili je više pitanje o tome kako se umjereni e, muslimanski pokreti koji su u potpunosti u skladu e, sa poveljom e, neću sada spominjati bilo koje vrijednosti, ali želim samo reći ekstremisti nisu u skladu sa temeljnim pravima i trebamo e, potupirati one koji se slaže sa temeljnim pravima. Znači to stoji isto jasno u tekstu. Znači zahvaljujemo e, posebice muslimanskim religijskim zajednicama koje e, su radile na ovoj suradnji, integraciji i razmjenu razmjeni iskustava. To pozdravljamo. Znači ovdje se ne želimo davati nikakve propise, ali želimo reći da po pitanju recimo kako se obrazuju mami i tako dalje, znači to eh, je znači hoće li se tu sada osnivati vlastita sveučilišta u zemljama članicama, Njemačka recimo ima dva takva sveučilišta, u Francuskoj također postoje E, po, pokušaj da se to podupre i da se u Europi e, i na sveučilištima e, podupiru odgovarajuće obuke. To je sve pozitivno, a da se pritom ne propisuju sadržaj. Znači, ključna stvar ovdje je da nam stručnjaci jasno kažu e, šta ovdje treba reći. Naime, postoje ekstremi e, koji e, koji koriste određeni postotak urana, to su rekli brojni stručnjaci da oni ne bi trebali diktirati većinu mišljenja i to je također rečeno u izvješću. I e, mnogi se također e, e, govore o tome da su ove sve stvari o kojima treba govoriti. A sada se prevoditelji ispričavaju zato što smo najavili da neće biti preko vremenog rada. Dakle, za ovom trenutku završavamo prijevod. Hvala.